Witam Państwa bardzo serdecznie. vas pozdraviti e, e, na ovom sastanku. Otvaram zajednički sastanak tri odbora. Odbora za poljoprivredu, e, za okoliš i odbora za industriju, istraživanje i energiju. Imamo E, podjelu nadležnosti između odbora i kao predsjedatelj odbora za poljoprivredu predsjedat ću današnjim sastankom. Želim e, vam se ispričati jer gospodin Novija još uvijek pokušava e, doći do parlamenta. Kasni, kasni mu let. Slična je situacija sa gospodinom Buzekom. On je rekao da bi mogao stići tijekom sastanka i pridružiti nam se. Pozdravljam vas sve i pozdravljam i zastupnike tri odbora koji sudjeluju na ovom sastanku. Kao što znate u skladu s našim dnevnim redom za danas Bavit ćemo se jednim pitanjem, govorit ćemo o provedbi e, strategije Europske unije za šume, a pridruži nam se danas i povjerenik Hogan. E, dobrodošli gospodine povjereniče. Drago nam je što ste ovdje s nama. Gospođa Kostinges je isto tako s nama, naša izvjestiteljica. To je jako važno. Kao što se sjećate u travnju, parlament je velikom većinom donio rezoluciju o novoj strategiji Europske unije za šume i sektor koji se temelji na šumarstvu. E, imali smo jedno izvješće na vlastitu inicijativu koje se bavilo istom temom. Elizabeth Kostinger, naša je izvjestiteljica. Jako nam je drago što ste ovdje s nama. Gospođa Kostinger i Envi Intre odbori dali su mišljenja za to izvješće. Izvješće gospođe Kostinger a i vijeće je spomenulo komunikaciju Europske komisije i radne dokumente Europske komisije u kojima se spominje strategije za šume Europske unije. Tu se uglavnom radi o održivom upravljanju europskim šumama i iz ekološkog i socijalnog motrišta. Isto tako se moramo e, usmjeriti na bolju komunikaciju kada se radi o svim zajedničkim politikama Europske unije. Komisija je donijela i e, plan e, rada. O tome gospodin povjerenik vjerojatno će taj plan ispomenuti. Imamo i e, plan za e, strategiju za šume. Tu ima puno prioriteta, a najvažniji stupovi povezani su sa gospodarskim, socijalnim i ekološkim pitanjima. Dame i gospodo, neke stvari smo uspjeli organizirati, odlučili smo da ćemo se danas sastati, imamo tri odbora, zato što se to pitanje odnosi na tri odbora, na odbor za okoliš, jer tu se radi o puno pitanja okoliša, klimatskih promjena, imamo i odbor za industriju koji tu isto e, je jako prisutan, šume su vrlo važan izvor biomase i to je jako važno iz motrišta puno grana industrije i zato evo imamo ovaj zajednički sastanak naša tri e, odbora. E, šume imaju jako važnu ulogu kod održivog razvoja, klimatskih promjena. Znam da govorim e, o tome dosta dugo, ali isto tako tu mijenjam gospodina Laviju. Niko nije zatražio riječ, pa želim dati riječ gospodinu povjereniku. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Prvo želim zahvaliti Europskom parlamentu što je organizirao ovaj sastanak u kontekstu provedbe Europske strategije e, za šume. E, kad e, dajem ovakva izlaganja, E, e, surađujem blisko sa mojim e, kolegama povjerenicima za ova ostala dva pitanja kako bismo došli do sveobuhvatnog cilja te strategije, a to je osiguranje održivog upravljanja šumama diljem Europske unije. Ova suradnja traži Pomirenje ekonomskih, socijalnih i ekoloških ciljeva zahtjeva upravljanje šumama kako bi se održala bioraznolikost, produktivnost E, kapacitete regeneracije, vitalnosti, potencijal za ispunjavanje e, raznih, funkcija. E, rezolucija Ruskog parlamenta e, poslala je snažnu poruku o važnosti šuma za građane Europske unije. Isto tako pokazuje kako su šume jako važne za brojne politike, uključujući ruralni razvoj, okoliš, klimatske promjene, energetiku i konkurentnost. Kao što znate, u rujnu je došao predsjednik Junger, e, govorio je o e, stanju u Uniji i e, pozdravio je deset prioriteta komisije. Prioritet broj jedan je novi poticaj otvaranje radnih mjesta i ulaganja, ali isto tako i klimatske promjene su visoko na listi prioriteta. E, oba ova pitanja su pitanja kojih se dotiče nova strategija za šume. Govori se i o radnim mjestima u tom sektoru, e, o oskudnim prirodnim resursima, utjecaju klimatskih promjena i na posljedku i inovacijske vještine. Svi su ti elementi u srži političke agende. Načela subsidijarnosti, razmjernosti jako su važni u toj strategiji kojoj je cilj uspostava okvira za djelovanje u potpori održivog upravljanja šumama na e, temelju koordinacije između država članica i politika Europske unije inicijative koje su bitne za šumarstvo i šume. E, tu se daje holistički pristup šumama i šumarstvu, rješavaju se e, ekonomske i socijalne dimenzije održivog upravljanja šumama, obuhvaća šumarstvo i e, vrijednostne lance na temelji šuma i uzima se u obzir važan doprinos šuma stvaranju novih radnih mjesta i veliki utjecaj na ruralna područja. Kada gledamo na šumski vrijednostni lanac, E, to, će biti jako e, važan prijelaz na gospodarstvo koje se temelji na niskoj količini ugljika. To treba biti nešto što e, istvara stvara u prve redove u odnosu na građevinarstvo, biokemiju i druge sektore E, bioekonomija koja se temelji na šumima daje potencijal za stvaranje radnih mjesta u cijelom lancu i e, to je jedan od važnih područja sektoralnog gospodarstva e, dakle opskrba drvom obrada drva i korištenje drva E, no, imamo dobru vijest e, da se ovaj područje Europske unije otvorilo u posljednjih šest godina, to je veliko postignuće. dobno imamo neke procjene o e, statusu konzervacije, imamo tu neke probleme. Imamo izvješće o prirodi i naša srednjeročna procjena pokazuje da moramo zaista poboljšati konzervaciju šuma i bioraznolikost Ukratko, e, e, izazov za e, šumarstvo je da omogućimo održivo upravljanje šumama, razvoj bioekonomije ide ruku pod ruku sa očuvanjem bioraznolikosti i podjelu usluga integralno upravljanje šumama ključno je za dugoročno održivo šumarstvo. E, moramo poboljšati operativne okvire na razini Europske unije kako bismo poboljšali pružanje usluga. Moramo razvijati te inicijative zajedno sa vlasnicima šuma, upraviteljima šuma i sa svim relevantnim igračima, uključujući predstavnike Europskog parlamenta. Govorimo o šumama i šumarstvu Europske unije, no Europska unija je odgovorna i za šume izvan naših granica. Na globalnoj razini Europska unija snažno je opredjeljena za promicanje održavnog upravljanja šumama i za borbu protiv protiv deforestacije. E, e, moramo biti aktivni u tom područjima. E, nakon nedavnog donošenja Agende 2030 i Pariškog ugovora, on ima središnju ulogu u prilagodbi klimatskim promjenama i održivom razvoju. Jasno je da multifunkcionalna usluga šuma i održivog upravljanja šuma na nju sve više E, utječu e, globalna preuzete obveze e, i tu ćemo vidjeti velike koristi. uvijek moramo imati na umu da ekonomska održivost šumarskog sektora Europske unije ostaje ključni čimbenik održivog razvoja kako bismo zadržili višestruke koristi koje šume daju društvu, osobito za život ruralnog stanovništva. Ako se vratimo na provedbu e, same strategije Europske unije za šume, želim iskoristiti priliku da vam kažem od nekad ključnih e, elemenata. U skladu s rezolucijom Europskog parlamenta, komisija i države članice izradile su višegodišnji plan provedbe za tu strategiju sa konkretnim radnjama koje trebaju provesti komisija i države članice sa jasnim rezultatima i vremenskim rasporedima za provedbu. Dionici također sudjeluju u punoj mjeri u tom procesu procesu. Imamo mjere za programe ruralnog razvoja i imamo mjere za provedbu te strategije kroz europski poljoprivredni e, fond za ruralni e, razvoj. Imamo 8,2 milijuna eura e, u razdoblju između 2014. do 2020. ćemo oko 2 milijuna za e, sprečavanje deforestacije. Jako puno ćemo hektara pošumiti, prilagodit ćemo se klimatskim promjenama. Imamo više od 200 korisnika, 200 tisuća korisnika u šumskom sektoru imamo više od 1,5 milijardi eura za ulaganja e, koje će poboljšati otpornost i okolišnu vrijednost, e, ekološku vrijednost šuma. I još 1,5 milijuna e, eura će se dati za ulaganje u tehnologije, u procesuriranje, mobiliziranje i stavljanje na tržište šumskih proizvoda. E, to će biti pokrenuto prije krajnje ove godine. E, tu će biti javne konzultacije sa svim dionicima, sa e, širokom javnošću Obzor 2020 i Europsko partnerstvo za inovacije daju važan financijski potpor za budući razvoj sektora ove godine. Imamo mnogo aktivnosti koje su bitne u okviru tog partnerstva za europske inovacije imamo tu održivu e, e, biomasu, imamo radionice za nove vrijednosne lance. Dakle, sve te aktivnosti, na njih će se nadovezati aktivnosti na lokalnoj razini u okviru e, Poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Dakle, i primarni i sekundarni resursi, njima se bavi e, taj fond za inovacije, a komisija će poduzeti sljedeće akcije koje su se točene na drvo. Što se tiče opskrbe, komisija je pozva, e, e, e otvorila natječaj o e, održivoj mobilizaciji drveta. Što se tiče korištenja, komisija će izraditi smjernice za do korištenje drveta, a što se tiče procesuiranja recikliranja, komisija smatra razmjenu dobrih praksa i e, e, o učinkovitosti resursa nešto što je jako važno. Industrije koje se temelje na šumama imaju korist od agende o inovacijama i o zajedničkim poduhvatima industrija. E, e, komisija objavila jedan vodič i tu su ključni igrači dali veliki doprinos e, nadležne vlasti, ključni dionici, ključni igrači, skupine za očuvanje prirode. Svi oni sudjeluju u promicanju sustava upravljanja. Time ćemo očuvati, obnoviti staništa i očuvati te status i konzervacije. Što se tiče stupa statusa E, e, e, Unija se bori protiv e, nezakonitog E, e, sječe i imamo tu e, glavni, djelujemo u Indoneziji. Moramo dati snažnu potporu inicijativama, razvoju red, plusa, moramo jačati upravljanje šumama, zaštititi i upravljati našim šumskim ekosustavima. Komisija u skladu sa opredjeljenjima sedmog okolišnog plana e, vidi tu priliku da pojača napore, e, da se bori protiv deforestacije i imamo jednu studiju e, izvedivosti našeg samog tog akcijskog plana protiv deforestacije. Evo, ovi ključni elementi daju e, snažan, e, e, snažan poticaj i upućuju naše korake u pravom smjeru, no još puno toga imamo za napraviti. Ja ću slijediti ovu raspravu, gospodine predsjedniče, i reći ću nekoliko riječi na kraju, nekoliko zaključnih Hvala vam lijepa gospodine povjereniče na ovim uvodnim riječima. Mislim da je to dobra osnova za raspravu. Imamo jako dugu, dug popis govornika. ćemo svakome minutu i pol za obraćanje. Na taj način ćemo uspjeti dovršiti sastanak do 8.30. Dakle, minuta i 30 Zastupnica Krstinger je naša izvjestiteljica. Ona ima riječ. Izvolite, kolegice. Hvala lijepa. Dobro je što možemo imati ovu razmjenu mišljenja između nadležnih odbora i gospodina povjerenika. Mislim da je dobro vidjeti što su do sad poduzeli komisija i vijeće i mi želimo u to unijeti i utjecaj parlamenta. Ono što je uvijek bilo važno vezano uz strategiju za šume jest bio njezin horizontalni pristup. Sada imamo čitav niz, niz zakonodavnih e, inicijativa koje su međusobno povezane, koje su dio paketa za klimu i energiju, dakle povezani su sa učinkovitom trošenjem energije, obnovljivim izvorima energije i tako dalje. I mislim da mogu ustvrditi da smo uvijek govorili da imamo različite situacije u zemljama članicama, recimo imamo zemlje poput Finske, imamo velika područja pod eh, šumom, imamo također situacije u kojima je došlo do pretjerane sjeće šume, pa, sada, pa se sada uvozi sirovina iz trećih zemalja, potom imamo programe pošumljavanja. I kada je riječ o šumama, ne možemo primijeniti jednu mjeru za sve jer je situacija različita od zemlje do zemlje. Moramo govoriti također o održivom upravljanju. Ima program Forest Europe imamo kriterije za održivost kada je reč o certificiranju ovih sustava i to treba, nastavi, treba ostati dijelom ove strategije. Također, e, govorili smo da će države članice koristiti sustav certifikacije, dakle bez dodatnih troškova i bez stvaranja paralelnih struktura. Potom, kada je tu riječ o korištenju fosilnih goriva, moramo ostati konkurentni i imam tu dva pitanja za gospodina povjerenika. Pitamo se hoće li e, glavna uprava Agri u budućnosti imati odgovarajuće kapacitete kada je riječ o upravljanju šumama. Također pozdravljamo nove zakonodavne inicijative, ali zanima nas što je sa primjenom Potom, tu je stalni odbor za šumarstvo, dakle u kojem sudjeluju države članice. Zanima me što se s njim događa i kako se primjenjuje s tim povezano zakonodavstvo. Htjela bih također izložiti jedan prijedlog kolege iz odbora Envi i ITRE bi također mogli razmisliti da održimo zajedničko javno saslušanje na ovu temu. To bi možda bio pozitivan e, korak. Imamo tu različite zainteresirane skupine čije bismo mišljenje mogli e, poslušati vezano uz ovu važnu temu. E, hvala vam lijepa na prilici da vam se obratim. Hvala lijepo. Gospođa Miller, izvolite. Hvala lijepa. Hvala vam eh, na vašem obraćanju. Drago nam je u ovakvom formatu raspravljamo o strategiji za šume. Obiteljska gospodarstva upravljaju šumama na održiv način. Posjednici, vlasnici, korisnici moraju biti zaštićeni. Ali poput prethodne govornice složila bih se da imamo različitu razinu primjene zakona u državama članicama. Imamo neke slučajeve koji su sjajni primjeri, to je ono čemu treba težiti ukoliko želimo održivo šumarstvo u cijeloj Europskoj uniji. Međutim, tu je i pitanje korištenja zemljišta, promjene korištenja zemljišta, o tome raspravljamo i nema još obaveze izvješćivanja od strane vlasnika, to je nešto što bismo i onako odbili. Međutim, profesor Dirkhaus nam se obratio 2007. i ovdje bih njega parafrazirala, on je govorio o održivom životu i on je smatrao da će šume na kraju sve nadživjeti. <laughs> Mislim da moramo i to uzeti u obzir u našoj strategiji. Hvala vam, uh, povjereniče Hogan. Dotaknuli smo se ovdje izuzetno važne teme i hvala kolegicama Köstinger i Miller koje su nas uvele u ovu temu i dotaknule su se uh, nekih primjeri koje sam i sam htio istaknuti. Htio bi se dotaknuti ovdje načela kaskadnog korištenja šuma. Dakle, riječ je o prodaji šumskog materijala i tu već ulazimo dakle u pitanje vlasništva zemljišta i onda se veli da je to odgovarajući način korištenja šuma. Dakle, to je svojevrsna javna zadaća, dakle, posjedovati šume i to valja poštovati. Nadalje, čini se kada govorimo o šumama kao da su sve šume iste ili da su sva stabla jednaka. Međutim, govorimo o velikim šumskim područjima poput onih u Finskoj Njemačkoj. Vidimo e, da je tu najvažnija kvaliteta vlakna. Dakle, jedno, od njenog drveta možemo dobiti čitav niz korisnih proizvoda, odjeću, gorivo, kemikalije i tako dalje. Pa me zanima, gospodine povjereniče, kako ćete izraditi prijedlog koji će uzeti u obzir dakle različite kvalitete vlakna koji se mogu naći u jednom jedinstvenom stablu. Ne bi li to trebalo biti na vlasnicima, dakle da odluče kome će prodavati proizvode i na koji će način koristiti e, svoje šume? Žao mi je što vas moram sve podsjetiti da komisija nema nadležnosti u šumarstvu. To se ne spominje u osnivačkim ugovorima. Tu je povjerenik koji je možda ohrabrilo glasovanje na plenarnoj sjednici prije nekoliko mjeseci, dakle tražilo se da on nešto učini u vezi s ovim pitanjem, ali glas, glasovanje u plenarnoj sjednici ne može biti revizija osnivačkih ugovora i zato uopće ne bismo o ovome trebali raspravljati. Ono što mi sad radimo jest da ohrabrujemo komisiju da donosi zakone u području u kojem nema na to pravo. Ne sviđa vam se istina, ali to jest tako. Jedini način na koji se EU može uključiti u ove inicijative jest za programe ruralnog razvoja. Međutim, oni se moraju definirati na razini država članica i ukoliko oni nisu definirani, onda se EU ne može u to uključiti. Htio bih da se toga, da to imate na umu, da ovdje odlučujete o nečemu čemu ne bi se trebali odlučivati. Komisija, ne bi čudo da ovdje komisija počne djelovati na određenoj razini. Vi mislite da će ovo promijeniti svijet, da će ova stabla dakle upijati CO2, ali njih će, oni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 Hvala lijepo. Dakle, kolege, povjereniče, drago nam je što vas možemo pozdraviti na ovom zajedničkom sastanku. Ovo je jako važan sastanak, ali nemamo mnogo vremena i zato bih se dotaknuo jednog pitanja vezanog uz strategiju za šume. Kada je riječ o korištenju šuma za hvatanje CO2, onda tu postoje kontradikcije između globalnih i evropskih politika u ovom području. Imamo sporazum iz Pariza i sada iz Marakeša. Prema kojima se čini da sada svijet želi koristiti šume kako bi se ograničile emisije CO2. Međutim, kada je riječ o politikama za klimu Evropske unije, one su strože nego li one na svjetskoj razini i odnosno imaju drugačiji pristup. Možda bi nam pravila na kojima sada radimo omogućili da približimo ova dva pristupa. Um, Hvala. Komisija ovdje može primijetiti da postoje oprečna mišljenja. Evo, jedino točno u njegovom istupu kolege Stewarta je bilo pridržavanje dodijeljenog vremena za riječ. Ne vidim zašto šumarstvo ne bi trebalo biti e, politika Europske unije, to jesu i klimatske promjene i ta su pitanja povezana. Mislim da ovdje moramo voditi računa o stvarnosti. Jedno od ova dva pitanja je važnije od drugog i klimatske promjene i borba protiv klimatskih promjena su mnogo važnije od šuma i šumarstva. One su dijelom korištenja zemljišta unutar politika za borbu protiv klimatskih promjena i zamolio bih da se komisije nastavi dalje zanimati za ovo pitanje, naročito u vezi sa mogućnostima koje one pružaju u borbi protiv klimatskih promjena. Svi se zalažemo za sađenje dodatnog drveća, ali danas sam otkrio jedan zanimljiv podatak vezan upravo uz tu situaciju, vezano uz Ujedinjenu kraljevinu. To, to nas dovodi u vezu sa pitanjem korištenja zemljišta. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. Zahvalila bih e, povjereniku na njegovoj nazočnosti na ovom sastanku. Kao što je rekao kolega Egnju, nemamo mnogo nadležnosti po ovom pitanju i moramo popuniti upravo one rupe koje postoje u trenutnom zakonodavstvu vezane su za šume i korištenje šuma. Ja pozdravljam ovaj sveobuhvatni pristup koji predlaže komisija. Mislim da je to dobar put. Moramo voditi računa o tome da su šume izvor prihoda za ljude koji žive u ruralnim područjima. To su jedno e, jako lijepa područja i za, neke, za mnoge su izvor prihoda. Vezano uz ruralni razvoj. Ne možemo baš sve financirati iz e, tog programa. To podrazumijeva je korištenje brojnih drugih e, fondova. Sredstva su malobrojna, države e, članice su one koje odlučuju o tome kako će se trošiti novac, kamo će se on uputiti kada je riječ o ruralnim politikama. Šumska politika se uvijek poprilično loše financirala. Pokušali su tu učiniti što smo mogli, ali mislim da je jako važno omogućiti ljudima da nastave živjeti na selu, da ne dođe do napuštanja tih e, područja, da ne dođe do sve jače krčenja šuma. U pravu je povjerenik kada kaže da još mnogo toga moramo učiniti. Na szczycie klimatycznym w Paryżu, jak i w Marrakeszu podkreśla się rolę i znaczenie lasów dla... E, Hvala lijepo. E, čuo sam da, sam da neke kolege govori o ulozi e, šuma unutar klimatskih politika i tu imamo prijedlog za ograničenje emisija u neindustrijskom sektoru. Tu će upravo šuma odigrati snažnu ulogu. Međutim, to je trenutno na sve na simboličnoj razini. E, kada je riječ o apsorpciji CO2, to treba uzeti u obzir prilikom upravljanja šumama. Rezultati za sad nisu zadovoljavajući, nisu zadovoljavajući za one zemlje koje imaju jako velika šumska područja, jedna od njih je i Poljska i mislim da bismo trebali uzeti u obzir i ulogu šuma kada govorimo o energetskom miksu i kada želimo promijeniti pokazatelje za našu zemlju. Ne mislite li da bismo ovdje trebali podići razine i to u skladu sa sporazumom iz Pariza i u skladu sa onim što je poručio povjerenik Kanijete da je to najviše oko čega se možemo dogovoriti. Hvala lijepo. Zastupnica Petir, izvolite. gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče. Zahvaljujem vam e, što ste pokazali interes za ovu temu i e, što evo već po e, treći puta raspravljamo o šumarstvu na ovom odboru. Smatram da je to izuzetno važno. Svjesni smo naravno europskih potencijala u šumarstvu, posebno potencijala pojedinih država članica koje su svoje šumsko bogatstvo sačuvale, koje ga odgovorno koriste i obnavljaju. Pred nama je paket zakonodavstva iz energetike, e, u izradi je paket o kružnom gospodarstvu te klimatsko-energetski paket koji se odnosi na uporabu zemljišta i e, šumarstvo. Stječe se dojam kao da se na iste polazne pozicije stavlja sve države članice bez obzira da li one imaju 60% površina pod šumama ili 11%. E, Dobro i održivo gospodarenje šumama treba se uzeti u obzir jer se u suprotnom države članice koje imaju potencijal za razvoj tog sektora ne podupire u njihovom razvoju i većem korištenju šumskih površina. Hrvatska ima poseban način gospodarenja šumama koji je vjerojatno svojstven i drugim podunavskim zemljama. Mi imamo kvalitetnu sirovinu i stabla stara i po 120 godina. Stavljanjem svih država članica pod znak jednakosti posebitosti pojedinih europskih zemalja i regija kao i njihovo održivo gospodarenje šumama ne dolazi do izražaja. Naše šumske površine se ne sjeku do posljednjeg stabla već se posjećeno stablo zamjenjuje novim. Na taj se način upravo čuvaju i ekološke funkcije šuma. E, zanima me na koji način e, planirate u novom EU zakonodavstvu koje je upravo u procesu donošenja riješiti ta pitanja. Hvala lijepo. Hausling. Zastupnik Hausling, Hvala lijepo. Hvala vam na ovoj e, raspravi koju pokušamo, e, pokušavamo razviti europsku strategiju za šume. Dakako sve nas e, tiču klimatske promjene i moramo im se prilagoditi i to između ostalog i uz održivo upravljanje šumama. Međutim, u Europi na to ne postoji jedinstven odgovor. Mislim da bismo trebali pronaći nekakvu fleksibilnu strategiju kojom bismo se osigurali da naše šume nisu samo izvor drvnog materijala, već da se njima upravlja na održiv način i u skladu sa prisutnom bioraznolikošću. Ne možemo se samo koncentrirati na korištenje drvne mase. Moramo pogledati zašto ga upotrebljavamo, za što i to uzeti dakle u ovu jednadžbu. Moramo uzeti na primjer u obzir i količinu e, drva koja se koristi za proizvodnju energije. To je također važno uzeti u obzir. Mislim ovdje na brojne čimbenike. Također potreban je odgovarajući sustav certifikacije kako bismo mogli održivo upravljati ovom industrijom. također mislim da moramo pogledati što se događa u zemljama izvan Europske unije kada je riječ o krčenju šuma za potrebe stvaranja pašnjaka i tako dalje. Hvala lijepo. Hvala lijepo, zastupnik Dornano. Hvala predsjedniče. Želim pozdraviti ovu inicijativu sastanka tri odbora u nazočnosti povjerenika. Mislim da je jedno horizontalno pitanje koje se tiče ekonomskih, ali isto tako ekoloških pitanja. Drvo eh, nije resurs koji u nadležnosti Europske unije, tako nije predviđeno ugovorima i iz tog razloga e, dakle je to u nadležnosti država članica. No čini mi se korisnim i nužnim da se europska unija pozabavi ovom problematikom. Naime, e, tu se postavlja pitanje obnove šuma i smatram da europska unija može doprinijeti obnavljanju šuma ne samo u državama članicama, nego i u sklopu suradnje sa afričkim zemljama, u sklopu Europskog fonda za održivi razvoj koji bi također mogao obuhvatiti ovakve inicijative. Mislim da treba potaknuti pošumljavanje i ne možemo ne imati održivo gospodarenje šumama. Povjerenik Hogan je također spomenuo pitanje istraživanja i, i razvoja. Mislim da je drvo jedna prirodna sirovina e, koja nakon obrade može dovesti do novih materijala, isto tako postoje različite namjene korištenja drva. I u tom smislu Europska unija mora biti nazočna u sektoru gospodaranja šumama u Europi, ali i na svjetskoj razini. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Imam dva pitanja za povjerenika vezano za pošumljavanje u zemljama u razvoju, što je da kako tjesno vezano uz šumarski sektor u Europi. Netko od kolega je to spomenuo već. Znamo da se palme koriste za proizvodnju ulja i goriva i to je zapravo dovelo do krčenja šuma u zemljama poput Malezije. To se već počinje događati i u Njemačkoj. I zanima me što vi mislite o tome. Ne mislite li da bi korištenje proizvoda od palminog ulja, da je to nešto što se već e, pojavljuje u Europi, što trebamo suzbijati na svjetskoj razini sukladno sa odredbama Pariškog sporazuma i zaključcima nacionalnih e, šumarskih udruženja? Zatim moj sljedeći komentar se tiče proizvodnje i potrošnje mesa i mjera koje su vezane uz promicanje toga, tu se troše velika sredstva u Europi i mislim da je važno da se pozabavimo pitanjem soje u Brazilu, što je također povezano s ovom problematikom, jer i to također izaziva deforestaciju u velikoj mjeri. Potrošnja mesa zaslužna je oko 15% stakleničkih plinova. Kako postići dosljednost u e, našoj strategiji prema ovom pitanju? Hvala gospodine predsjedavajući, zahvaljujem povjereniku koji je izložio strategiju za šume pred naša tri odbora. Već mnogo toga je rečeno. Želim nešto dodati vezano uz nadležnosti. Dakle, u odnosu na nadležnost u državama članicama. Ne možemo imati jednu strategiju na razini Europske unije. Naime, šumski resursi su različiti u državama članicama i zato bismo trebali razgovarati o strategijama za šume u pluralu. Ali ono, ne mislim da možemo postupati prema šumama na sjeveru Europe na isti način kao i prema šumama na jugu Europe. Smatram da bismo bismo u trenutku kada se govori o prenamjeni zemljišta trebali nešto reći dakle o šumarstvu velikih razmjera. Moje pitanje je sljedeće. Na koji način namjeravate precizirati višegodišnji plan za provedbu strategije za šume ili pak za strategije za šume i kako ćete uzeti u obzir specifičnu situaciju na sjeveru i na jugu Europe? Kako to može biti pokretač dinamičnog razvoja na lokalnoj razini, a u kontekstu globalnog zatopljavanja, što zapravo predviđa strategija za šume kako bi um, moj doprinos bio učinkovit. Hvala lijepa gospodine povjereniče. Istina je da je razvoj održivog šumarstva nužan kako bi se očuvala biološka raznolikost i kako bi se također očuvale rezerve slatke vode. Međutim, mislim da bi trebalo staviti naglasak e, na pošumljavanje poljoprivrednog zemljišta. Ne možemo promicati invazivne monokulture koje brzo rastu, kao što je to slučaj u Galiciji ili u Portugalu. E, to tu mogu navesti primjer eukaliptusa. Ne možemo koristiti agrotoksične substance u poljoprivredi. Moramo poštivati javno dobro. E, primjerice dakle zemljište koje je na Ugaru, u Galiciji u Portugalu. Hvala, povjereniče. Želim se kratko osvrnuti na pitanje biomase koja se dobiva, dobiva iz drva. U posljednjih nekoliko godina došlo je do određenog broja primjera gdje se biomasa koristi za grijanje. Tako da su se pojavili neki novi proizvodi to se pojavilo i u području gdje sam ja nekada bio gradonačelnik i sada smo došli do faze gdje se zapravo koristi biomasa za grijanje u čitavom selu. Ne koriste se nikakvi drugi energenti. Trenutni sustav certifikacije je zamišljen tako da neki samo zarađuju na štetu, na uštrb malih posjednika. Ta postrojenja za biomasu su uglavnom mala i mislim da e, ovaj trenutni sustav certifikacije nije održiv. Hvala gospodine predsjedavajući. Dobar dan gospodine povjereniče. Neću se sada osvrnuti na sve ono što su kolege već spomenuli. Osim potrebe za očuvanjem šume i utjeca šuma na biološku raznolikost, činjenicu da su šume multifunkcionalne te da omogućuje otvaranje novih radnih mjesta i da su važne za ruralna područja. I neću spominjati važan utjecaj koji imaju na ruralni razvoj. Ja bih željela skrenuti vašu pozornost na tri stvari. E, nešto od toga već rečeno ova strategija za šume mora se mora uzeti u obzir različitosti i specifičnosti europskih šuma. Jedna četvrtina šumskog pokrova nalazi se u Europi, međutim sve europske šume nisu iste, one se razlikuju. I u tom smislu e, moramo propisati obvezu postizanja rezultata državama članicama, ne instrumenata. Mislim da će to omogućiti bolji prijem u državama članicama. Želim također ustaviti na činjenici da klimatske promjene u velikoj mjeri utječu na sav šumski pokrov i na faunu i floru koja postoji u šumama. Mislim da je to također nešto što treba uzeti u obzir u vašem prijedlogu strategije za šume, posebno kada je riječ o degradaciji kvalitete tla, jer mislim da se o tome ne govori dovoljno često. I na kraju želim reći još nešto, gospodine povjereniče. Nadam se da će komisija kada je riječ o propisima za zaštitu okoliša biti na razini u odnosu na države članice kako bi se uistinu očuvali naši šumski resursi, premda to nije pitanje koje je u nadležnosti Europske unije, ali pitanja koja se tiču klimatskih promjena i biološke raznolikosti jesu u nadležnosti Europske unije gospođo Hvala. Gospodine povjereniče, mislim da se nećemo nikada moći u potpunosti usuglasiti kada je riječ o tome kako bi nova strategija Europske unije za šume trebala izgledati. No mislim da promicanje drva za gradnju i ambalažu, mislim da se svi možemo složiti da je to nešto što je dobro, i također je važno da se pozabavimo pitanjem korištenja drvne građe u eh, građevinskoj namjeni. Što se nakon eh, dakle mjera koje se tiču učinkovitosti u zgradarstvu, zanima me jeste li predložili neke nove inicijative državama članicama za korištenje drvne građe u gradnji zgrada. Bilo je nekih koraka u tom smjeru na tržištu. sada imam jedno posve drugačije pitanje. Kako gledate na inicijativu Europske komisije za organske spojeve? Kakav je vaš pristup prema toj problematici i kako se to uklapa e, s obzirom na trenutne aranžmane za uporabu betona i čelika? Gospođa Hojbuš. Hvala gospodine predsjedavajući. Gospodine povjereniče, vi ste iznijeli komentar vezano uz akcijski plan koji se odnosi na Indoneziju. FLEGT akcijski plan. Tu se uglavnom radi o plantažama palmi za proizvodnju palminog ulja. Kako se tu uzima u obzir raznolikost šuma u Europi? I na koji način se možemo pobrinuti da vodimo tu kampanju za vrijednu 10 milijuna eura kojom se promiče potrošnja mesa, a koja negativno utječe na šume. Dakle, čini mi se da tu postoje neke nedosljednosti. Možemo li možda povećati dosljednost i pobrinuti se da se ova strategija za šume provodi na svjetskoj razini, ne samo na razini Europske unije? Zastupnica Virkun. Hvala gospodine predsjedavajući. Želim također zahvaliti gospodinu povjereniku na dolasku. Kao što smo čuli više navrata, šumarska politika u nadležnosti država članica, no znamo također da se mnoge odluke donose na razini Europske unije, a to su odluke koje utječu na šumarske politike država članica i te mjere nisu uvijek u skladu sa našim šumarskim strategijama. Mislim da je naša šumarska strategija dobro e, odmjerena i trenutno imamo tri važne inicijative koje su pred nama. Dakle, LULUCEF, energija obnovljivim izvorima energije i strategija za biogospodarstvo. Budući da nemam mnogo vremena, reći ću nešto o Lulucefu. Ja sam iz Finske, kao što znate, 75% eh, zemljišta u Finskoj su šume, dakle imamo jednu veliku šumu. Naši građani žele da se smanje emisije, ali isto tako eh, su šume važne za gospodarstvo u našoj zemlji i u tom smislu mi želimo imati održivo gospodarenje šumama i mi smo predani toj ideji. Što se tiče dakle ovog prijedloga koji se odnosi na Lulucev, odnosno korištenje zemljišta, prenamjenu zemljišta i šumarstvo, nije jasno zapravo e, koliko se to koliko se šume mogu koristiti u ublažavanju dakle klimatskih promjena. Dakle, šume E, omogućavaju sirovine za drvno-prerađivačku industriju. Sektor šumarstva također pokušava pronaći inovativne načine za suzbijanje klimatskih promjena. Htjela bih to naglasiti i reći povjereniku, dakle tu postoje veliki rizici u ovom prijedlogu e, kada je riječ o održivom gospodarenju šumama. Nadam se da će parlament pronaći odgovarajuće rješenje za to i odgovarajuće metodu izračuna. Zastupnik Flanagan, hvala. E, pitam se hoće li povjerenik nešto reći o opasnostima izolacije sela, posebno u područjima na zapadu i sjeverozapadu Irske. Neke poljoprivredne pa-, prakse su sve teže zbog e, dakle, cijena i dakle, očito je da je potrebno povećati pošumljavanje. Međutim, postoji opasnost da će se ljudi naći izolirani, da ih više neće biti na ruralnim područjima. E, također me zanima što mislite o korištenju zemljišta, prenamjeni zemljišta i šumarstvu i kako će se strategija poklopiti sa tim područjem. Također nismo spomenuli sustav računanja kada je riječ o gustoći i kvaliteti drva. Mi smo u Iskoj imali jednu situaciju koja do sada nije riješena. Naime, bili su izrečeni neki navodi da e, drvo nije one kvalitete kao što se tvrdi, to je dovelo do manipulacije na tržištu i do situacije gdje se zapravo izgubilo povjerenje u industriju. Zanima me kakva je situacija u Europskoj uniji. Shvaćam da za to ne postoji nadležnost na razini Europske unije, ali zanima me što se tu može poduzeti, postoji li neka strategija kako bi ljudi imali povjerenja da kupuju ono što se tvrdi e, dakle u prodaji tih proizvoda. Što se tiče nepostojanja nadležnosti na europskoj razini, Čini mi se da nemamo vremena da razgovaramo o CETI, a prošli tjedan smo razgovarali o čokoladnom mlijeku i razgovaramo sada o ovoj temi, pa se pitam zapravo gdje su nam prioriteti. Hvala. Mislim da je vrlo dobro da ovdje imamo tri odbora i također cijenim dolazak povjerenika Hogana. Ovo je vrlo važna tema, ne radi se samo o tome tko ima ovlasti. Mi smo se dogovorili u ovoj strategiji da trebamo naglasiti multifunkcionalnu ulogu naših šuma, a da održivo gospodaranje šumama, šumama može donijeti najbolje rezultate. Šumarstvo, održivo šumarstvo je također mnogo bolje iz perspektive ublažavanja klimatskih promjena. Ja sam iz odbora ITRE, tako da smatram da je vrlo važno da postoji dosljednost između svih politika. E, dakle, tu imamo LULUCEV, zatim reviziju biogospodarstva, ali isto tako i e, zimski energetski paket. Ja podržavam e, ideju zastupnice Köstinger da naša tri odbora i u buduće surađuju u području šumarstva. Što se tiče zimskog energetskog paketa, tu se također navode neki kriteriji održivosti. Isto drvo e, koje se već desetljećima uzgaja u šumama kojima se dobro gospodari se također zatim koristi e, kao drvna građa za, u farmaceutskoj industriji, ali isto tako i za proizvodnju celuloze. Međutim, te da ostali materijali idu u energetiku. Mi još uvijek dobivamo 40% energije za obnovljivih izvora od drva. Želim također podsjetiti da nemamo dovoljno podataka, odnosno da što se tiče podataka kaskamo u odnosu na dobre ideje. E, možete li nam reći hoćemo li imati više podataka o našim šumama? Što se tiče revizije mjera o biogospodarstvu, nakon svih napora u sklopu obzora 2020 mislim da bi bilo dobro da dobijemo i novu strategiju za biogospodarstvo za razdoblje, e, za post fosilno razdoblje. gospođa Gospodine povjereniče, imam nekoliko pitanja koje se uglavnom odnose na šumarsku politiku. Istraživanja i podaci u ovom području nam govore o tome da zapravo mi trošimo mnogo vremena na neke stvari, ali zapravo se ne bavimo suštinskim pitanjima. Potrebni su nam pouzdani podaci koji se bave, koji nam dolaze iz različitih studija i istraživanja i potrebni su nam kriteriji održivog gospodarenja. Zatim, e, tu je i pitanje kako se šume mogu koristiti kao spremnici ugljika. Potrebne su nam studije koje se neće dovoditi u pitanje, studije koje bi bile objektivne za sve države članice. Kada je riječ o certifikatima za šume, ne smijemo izgubiti iz vida činjenicu da nam je potreban neovisni revizijski sustav koji bi bio objektivan i nepristran i želim se također osvrnuti na neke komentare gospodina povjerenika. Ja sam iz Finske E, kao i kolegica Virkunen, mi imamo uistinu veliki šumski pokrov, 85% površina. Dakle, što se događa u Finskoj? E, Dakle, trebalo bi zapravo pokriti šume i parkinge i e, parkirališta e, šumama kako bismo mogli ispuniti sve ciljeve iz strategije za šume. Hvala gospodine predsjedavajući, e, hvala gospodine povjereniče na dolasku. Ovo je iznimno važna tema koju moramo raspraviti. Moramo se osvrnuti na predsjedničke izbore u SAD-u novi predsjednik je zaprijetio da će se SAD povući iz Pariškog sporazuma. Što se tiče pošumljavanja, u nekim državama članicama, barem u Rumunjskoj, postoje problemi u zakonodavstvu. Unatoč činjenici da postoje sredstva za pošumljavanje, žele se očuvati e, pašnici, u istom omjeru. Do, ukoliko e, vlasnici žele pošumljavati na tim pašnicima, oni to ne mogu učiniti. Dakle, molim vas da to uzmete u obzir i da pokušate pronaći rješenje kako biste olakšali pošumljavanje u onim državama članicama koje su preuzele na sebe neke obveze, jer u protivnom nećemo moći iskoristiti sredstva koja su namijenjena za tu svrhu. Hvala gospodine predsjedavajući, gospodine povjereniče, hvala vam na dolasku. Što se tiče suzbijene deforestacije i poštivanja različitih funkcija koje ispunjavaju europske šume, mogu samo pozdraviti dobre namjere iz ove strategije za šume, kao i mjere koje su e, zamišljene u tom kontekstu. Međutim, želim podsjetiti da u prvom dijelu teksta se iznosi tvrdnja, ova strategija se tiče također drvoprerađivačke industrije koja je u nadležnosti europske industrijske politike. Ne smijemo zaboraviti činjenicu da Industrija nije isključivo i nadležnosti Europske unije, niti je u podijeljenoj nadležnosti. Tu se primjenjuje članak 6. ugovora o funkcioniranju Europske unije. Zanima me e, kako se konkretno ova odredba strategije za šume odnosi na europsku industriju i na e, šumarstvo. U ovom tekstu se u više navrata inzistira na poboljšanju konkurentnosti ovih sektora. Moje pitanje je sljedeće. Kako, će, kako, se, kako naše šumarske industrije mogu biti konkurentne u odnosu na neke druge zemlje s obzirom na vrlo relativno poštivanje e, zaštite okoliša kako pomiriti e, prihvatljive radne uvjete i očuvati šume je dakle jedna namjera vrlo e, vrijedna pohvale. Međutim, e, što je sa međunarodnim obvezama država članica vezano uz šumarski sektor? Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajuće. Ono što me najviše zanima su francuske šume. E, u Francuskoj šume pokrivaju 30% površine teritorija. a e, imamo više od 20 milijardi i oko stotinjak tvrtki e, u šumarstvu. Francuska u Francuskoj, Francuska je predstavlja veliku ekološku regiju i ima svoje šumske ekoregije, ima ih oko 80 trenutno u Francuskoj. Mislim da bi bilo bolje da se podrži strategija za šume na nacionalnoj razini s obzirom na kompleksnost šumarstva u Europi. Klimatske promjene, e, potpora ruralnoj zajednici, zelene energije, očuvanje šume i njihovih ekosustava, poboljšanje njihovih iskorištavanja su e, sve aspekti koji su vrlo važni za našu budućnost i zato mislim da bi bilo dobro da se države članice podrže u njihovoj suverenosti kada je riječ o gospodarenju tako važnim sektorom. Mara McGuinness. Hvala. Ispričavam se, ali predsjedništvo se e, sastaje u 18.30, zato sam tek sada došla. E, moje pitanje je će biti vrlo konkretno. Vi ste se prošli tjedan susreli sa mladim evropskim poljoprivrednicima. Jedno od područja koje oni smatraju da je u sukobu sa činjenicom da se zemljište treba pošumljavati je sljedeće. Dakle, kako zapravo riješiti to pitanje? Ne samo na razini država članica. U mnogim državama članicama se pitanje korištenja zemljišta E, zapravo je nešto što stvara napetosti ne samo među generacijama nego i poljoprivrednicima koji žele proširiti poljoprivrednu proizvodnju i zato im je potrebno zemljište, a neki drugi e, žele to koristiti za šumarstvo. I jesu li poticajne mjere za šumarstvo protiv ove interesne skupine koju sam spomenula i imate li nešto za reći o tome vezano s činjenicu da se treba povećati površina pod šumama? Hvala lijepa. A sada ću dati riječ gospodinu povjereniku. Malo se e, me straši koliko je bilježaka, e, koliko stranica bilježaka je za povjerenik e, predsjedniče. Nije moguće odgovoriti na sva pitanja u pet minuta. Ja ću e, obećati zastupnicima da ću im poslati odgovor na neka konkretna tehnička pitanja, no naravno e, ovaj sastanak večeras pokazuje kako usprkos pitanja nadležnosti koje je spomenuto s pravom, gospodin je to s pravom e, spomenuo, no to je ipak jedno važno pitanje koje prelazi nekoliko područja politika E, radili se o radnim mjestima ili e, vitalnosti ruralnih prodjela, e, promjene klimatske, energetska politika, sve je to tu uključeno. Zastupnici, povjerenik Njete izrađuje jako puno radi u smislu politike energetske unije, to će biti na dnevnom redu e, komisije sljedećih tjedana. Tu ćete čuti o svim aspektima, o biomasi, e, o tome kako se energetika miješa druga područja. To će, imat ćemo e, zaista puno prilike da izradujemo politička stajališta o tome kako se te politike integriraju u predmete Europske unije o energetskoj politici. Želim zahvaliti izvjestiteljici DG Agrija E, e, jasno je da, da se mnogo područja slažemo, no e, negdje se i razlikuju mišljenja, razlikuju se mišljenja u pojedinim regijama Europske unije, deforestacija, kalkulacija lulucf vidim tu finsko izaslanstvo, oni, njih brine taj kontekst zakonodavstva u kontekstu Lulucefa. E, pa i neke druge zemlje. Radili se o pošumljavanju, o, e, lucefu, o e, ubožavanju klimatskih promjena, upravljanju šumama. Sve su to pitanja koja su zapred vama. Komisija je dala prijedloge no ostavljam su zakonodavstvima da tu odlučuju, no to je teško pitanje, ovisi o, iz koje ste regije, koja je ovisnost o šumarskom sektoru u Finskoj, u šumarstvu, u šumarskim aktivnostima ste jaki, pa vidite koliko je to teško. Želim reći da iako u um, ugovoru ne postoji nadležnost Evropska unija zaista troši puno novca u okviru ruralnog razvoja, e, otvaranju radnih mjesta, pa postoji interes zastupnika ovog doma kako se troše novci. To i mene zazima u tom programu za ruralni razvoj. Ne možemo se ne složiti da samo zato što nemamo nadležnost da ne možemo poduzimati radnje za ostvarenje drugih ciljeva politike. Postoji ogroman doprinos koje šumarstvo daje horizontalno u mnogim tim područjima u smislu održivih zajednica i razvoja. Što se tiče stalnog odbora za šumarstvo e, koji je spomenut, e, glavni ravnatelj za šumarstvo podržava njegov rad, e, to smo čuli od slovačkog predsjedništva prošli u smislu kako stoji stalni odbor, provjerit ćemo kakvi su mu budući planovi, ali zastupnici postoji e, e, srednjeročna e, sljedeći pregled koji će nam pokazati kako funkcioniraju ti konkretni instrumenti. Postojeća pravila za LULUCF su pojednostavljene u okviru protokola Kyoto. Prijedlog LULUCF-a se sad više smjerio na emisije ljudskog prijekla. E, e, i tu se govori o određenim računovod, čisto računovodstvenim pitanjima. Komisija e, slijedi smjernice Europskog vijeća i uredbe o podjeli uloženih napora i možemo se razlikovati države članice ovisno o tome iz kojeg ste regije, koji ste dijela Europske unije. <clears throat> Tu su još mnoga druga pitanja Gospodin Flanagan je govorio o pitanju e, e, e, o puno tih rudnika jama u njegovim šumama, ali imamo puno zakona gdje se određene mjere moraju tu uzimati u obzir. Dakle, E, pošumljavanje zemljišta mora biti dio e, urbanih propisa o, e, o prostornom planiranju naravno to je prilika i za države članice da prilagode te, te propise u tom prostornom planiranju E, sedmi EP akcijski, plan Europskog parlamenta naglašava ekološki utjecaj u globalnom smislu e, tog šumarstva. Nedavno sam bio u Indoneziji, e, tu je otvoreno pitanje održivosti u odnosu na palmino ulje pitanja koja se pojavljuju u Indoneziji, Maleziji. Europska unija tu je imala vrlo aktivnu ulogu u okviru pregovora o slobodnoj trgovini kako bi se uspostavila razina održivosti, kriterija održivosti i kako bismo bili sigurni da se pravilo provode. Imamo jedan primjer nedavno gdje smo e, imali financiranje Europske unije, gdje smo pomogli Indoneziji s jednim projektom e, kako bi mogli izvoziti E, pošiljke drva u okviru e, e, i u skladu sa uredbom o drvu i u bilo kakvom sporazumu između Europske unije i Indonezije o slobodnoj trgovini mi ćemo, to će biti zaista važno pitanje i e, ta zemlja izvozi jako puno palminog ulja u uniju i to nama daje snagu da pregovaramo na ravnoj nozi sa tom zemljom. Evo to je jedan primjer, ali to je važno pitanje, svjesni smo ga i pokušavamo ga riješiti. Nova politika održivosti bioenergije u kontekstu sve većeg korištenja biomase treba naravno eh, imati, uzeti u obzir zabrinutosti zajednica, društva, eh, eh, bioodrživosti, no upravo skoro dovršavamo jedan dokument razne glavne uprave komisija, pokušavamo uzeti u obzir i tu strategiju u kontekstu mogućih rizika proizvodnje bioenergije, uključujući i stakleničke plinove, funkcioniranju unutarnjeg tržišta. Ima tu e, puno posla koje moramo dovršiti. E, predviđamo da ćemo imati jedan prijedlog sljedećih tjedana. Što se tiče kaskadiranja, e, okvir politika može olakšati kaskadiranje biomase na temelju tržišnih snaga tržišta. Ti e, propusti na tržištu spriječe učinkovito korištenje biomase kao e, e, proizvodi od drvnog otpada i slično treba se tu voditi računa o svim stupovima održivosti. Bavimo se s tim pitanjima u okviru cirkularnog gospodarstva i izradit ćemo i smjernice o kaskadirajućem korištenju biomase. Imat ćemo i akcijski plan Isto tako u e, e, DigiGrow komisija je e, proučila optimalizaciju kaskadiranja otpadnog drva i mi ćemo izraditi jedan, dokument sa smjernicama o korištenju biomase. Mislim predsjedniče da sam naravno nisam odgovorio na sva pitanja ali zabilježio sam si sva pitanja, poslat ću vam odgovor, e, znam da nemamo puno vremena, ali svakako ja ovdje imam e, bilješke o boljim podacima, o strategiji, o bio e, biološkom efektu. Dakle, sve, ćemo to uzeti u obzir. Sve sam vaše bilješke zabilježio i odgovorit ću vam. Hvala povjereniče. Mislim da e, povjerenik i njegovo osoblje je revno bilježilo e, poslaće odgovore. E, želim u svoje ime i u ime gospodina Buzeka reći nekoliko riječi kako bi zakružio našu raspravu. Mislim da ponekada podcjenjujemo šume iz motrišta klimatskih promjena upravljanja vodama. Jer e, upravljanje vodama jedna je od najvećih izazova s kojima smo suočeni danas. Imamo i e, šumske proizvode kao e, u obliku medicinskih proizvoda i hrane, a imamo i lov na životinje. Znam da su premašene neke granice i kvote u nekim zemljama. Dakle, i to su otvorena pitanja. Drago mi je što države članice e, provode svoje politike, prilično to dobro rade, jer imamo puno raznolikosti u Europi kad se radi o šumama. Dakle, Mislim e, da bismo e, trebali imati rješenja izrađena posebno za potrebe pojedinih država članica, moramo uzeti u obzir različite okolnosti i vjerojatno ovo nije posljednja rasprava o ovoj temi, to je vrlo važno pitanje i mislim da ovu temu e, trebamo podržati sa razine Europske unije, zato mi je doista drago što smo E, što su se sva tri odbora uspjela sastati. Hvala vam što ste došli. E, želim zahvaliti našim stručnim službama, tajništvu što su organizirali ovaj sastanak. Želim zahvaliti povjereniku Hoganu i e, želim vam ugodnu večer. Hvala lijepa. Sastanak je završen.